Poštovani predsjedniče Republike Bugarske, dobrodošli u Europskom parlamentu. Velika nam je čast što ste danas s nama. E, vi ste e, tijekom godina održavali uske veze sa e, ovim domom kao predsjednik Bugarske a i u posljednje dvije godine u ovoj izbjegličkoj krizi, migracijskoj krizi, Bugarska je e, se našla pred velikim izazovom. E, stoga nam je velika čast da nam se danas obratite. Imate riječ, izvolite.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 Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici u Europskom parlamentu, ekscelencije, dame i gospodo, poštovani prijatelji. Veliko mi je zadovoljstvo što vam se danas mogu obratiti kao predsjednik Bugarske. Čast mi je što mogu govoriti ovdje u samom središtu europske demokracije. Ja sam ponosni proeuropski predsjednik proeuropske zemlje. Mi Bugari ponosni smo što e, predstavljamo stabilnost e, i što smo jedan od pogretača pozitivnog razvoja u jugoistočnoj Europi. Naša je zajednička zadaća da branimo europske vrijednosti mira, slobode, demokracije, ljudskih prava, vladavine prava i solidarnosti. E, naša je zajednička zadaća da nastavimo oblikovati povijest našim projektom za Europu koja je jedinstvena, e, koja e, je bogata i mirna. No mir i sloboda neprekidno se nalaze pred izazovima baš kao i danas. Svjedoci smo sve teže sigurnosne situacije, e, čak najteže od kraja drugoga svjetskog rata. Vidimo ključne razlike diljem svijeta i razlike između pojedinih regionalnih sila. Nacionalne granice i međunarodna načela dovode se u pitanje. Svjedoci smo složenih međunarodnih e, sustava e, gdje međunarodne i regionalne institucije i snage nisu u stanju spriječiti i riješiti sve veći broj sukoba. Danas nam se ponovno vraćaju granice. Isti naraštaj koji je srušio Berlinski zid sada gradi nove zidove u samom srcu Europe. Da, e, današnji svijet e, nije u ravnoteži i treba će vremena da se uspostavi nova ravnoteža. Vidimo nestabilne regije, nesigurne granice i zabrinute građane. Terorizam je u porastu. U bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu u svijetu može doći do terorističkog napada. Nitko na to nije imun i nitko nije siguran. U današnjem svijetu E, centri moći se sele i mijenjaju. Na Minhenskoj konferenciji o sigurnosti ruski premijer govorio je o vremenu prvog eh, hladnog rata te o novom hladnom ratu s kojim se danas suočavamo. Doista se nadam da ne idemo u smjeru novoga hladnoga rata. Ne nalazimo se u novom hladnom ratu, već, i već se nalazimo u vrijeme hladnoga mira. Prije dvije godine na Minhenskoj konferenciji o sigurnosti istaknuo sam da je Europa ušla u novo razdoblje. Ukrajinska kriza je eh, trenutak kada su se stvari promijenile. Došli smo u novu fazu razvoja koju nazivam hladnim vremenom mira. Mira jer nitko ne želi rat, ali to je hladan mir jer vidimo sukobe i vidimo da se ponovno primjenjuju metode iz razdoblja hladnoga rata. Dakle, propagandni rat, e, kibernetički napadi, hibridno, e, hibridne vrste ratovanja. A neke su zemlje postale hladne, destabilizirane i oslabljene zbog takvih smrznutih sukoba. Ruski predsjednik često govori o novoj ravnoteži u svijetu sa sferama interesa velikih sila koje se moraju poštivati. E, želimo li doista novu konferenciju iz Jalte? Vrijeme je da e, doista ustanemo i branimo svoju zajedničku viziju zajedničke ujedinjene Europe. Živimo u teška vremena jer svjetski i regionalni vođe pokazuju različite pristupe i različite ciljeve u svojih politika. Cilj mudre politike je da se modernizira, educira, e, da se omogući diplomaciji da radi svoj posao, a ne da se e, međusobno sukobljavamo ali ako nemate cilj, e, ako vam je potreban rat, treba vam i neki neprijatelj. I jednostavno je destabilizirati neku zemlju. Države se jednostavno mogu srušiti, mogu to učiniti njihovi snažni susjedi, ali teško ih je ponovno izgraditi. Cilj mudre politike ne bi trebao biti stvaranje smrznutih sukoba ili okupacija teritorija vaših susjeda. U 21. stoljeću nije mudro seliti granice, već razmišljati onkraj granica cilj mudre politike jest da e, vaš, vaša nacija bude e, dobro educirana, da bude napredna, bogata, da vaši građani budu osnaženi, da stvorite društvo koje je slobodno i tolerantno. Ne možemo još jednom dopustiti političkim interesima da dijele i okupiraju teritorij suvremenih suverenih država. Ono što se dogodilo u Ukrajini Gorak je podsjetnik da se postignuća naprednog čovječanstva ne smiju uzimati zdravo za gotovo. Nikad nismo ponovno htjeli imati rat u Europi, ali nažalost imamo ga i to u Ukrajini. Za mene, za nas, Krim je Ukrajina, a Ukrajina je Europa. Smatram da je ukidanje viza za ukrajinske državljane značajan i žuran korak koji treba napraviti kako bi se poduprla Ukrajine, kako bi se njezin narod osjetio dobrodošlim i kako bi osjetio da imaju potporu Europljana. Nedovoljno poznavanje prošlosti, lekcije iz prošlosti koje nismo naučili, bacaju sjenu na našu budućnost. Ne bismo smjeli dati priliku populistima da iz iskorištavaju neznanje i da mijenjaju prošlost kako im drago. Pozdravljam stvaranje Europske kuće povijesti. Važno je zapamtiti tragične događaje iz prošlosti i prenijeti te spoznaje novim naroštajima. Ono što im trebamo prenijeti je najvažnija poruka, a to je da se mir da mir nije dan e, zdravo za gotovo, da ga svi moramo čuvati. Mir su ljudska prava, mir su vladavina, e, mir je vladavina prava. Svaki mladi europljanin mora moći vidjeti kako i gdje su se vodile bitke kao što su Verdunska bitka ili Dojranska bitka i zašto se takvo što nikada više ne bi smjelo dogoditi. Bugarski revolucionar eh, Goce Delčev sanjao je o budućem svijetu u kojem narodi više nikada neće izaći na bojišnicu, već će se boriti, odnosno natjecati u području kulture, znanosti i znanja. I europski projekt integracije upravo taj je san učinio stvarnošću. Naravno, Europa ne može biti otok stabilnosti u oceanu nestabilnosti. Europska unija danas se suočava sa rekordnim brojem kriza. Dodatne krize se pojavljuju na radaru kao što su mogući Brexit, zatim porast nacionalizma, populizma, migracija i tako dalje. Ne smijemo dopustiti da Europa zapadne u moralnu krizu. Bilo da je riječ o migracijama ili o sankcijama protiv Rusije, moramo biti e, ujedinjeni. Mi smo obitelj. Obitelj se e, drži zajedno u trenucima krize i svaki član obitelji mora dati svoj doprinos, mora riješiti probleme, a ne ih produbljivati. Bugarska je ponosna što je oduvijek bila dijelom europskog rješenja i što je djelovala solidarno i odgovorno. Europska unija ima jedinstveni značaj i e, veliki politički legitimitet zbog e, mirnih rasprava i e, rješavanja razlika, zbog zajedničkih temeljnih prava i pravila, zbog onoga što se postiglo kao nikada prije u pogledu razine suradnje 28 država članica. Niti jedna zemlja nije e, periferna, niti jedna zemlja nije podređena. Problemi migracija, terorizma, klimatskih promjena, gospodarske krize, i drugi problemi e, pojavljuju se u svim zemljama i idu kraj granica. E, danas možemo vidjeti kaos oko naših granica, vidimo propale države, smrznute sukobe, brutalne e, kriminalne interese i trgovce ljudima koji zarađuju na ljudskim životima zbog djelovanja NATO-a i Frontexa izvan naših granica e, vidimo da se mogu spasiti ljudski životi Međutim, e, ti životi koji su ugroženi su životi ljudi koji samo žele bolji život i bolje gospodarske izglede. Današnja izbjeglička kriza ključna je za Europu jer ona može promijeniti Europu politički, gospodarski i e, u socijalnom pogledu. Ona otvara stare rane kao što su populizam, nacionalizam i podjele i utjelovljuje ključnu potrebu da djelujemo bolje zajednički i dugoročno. Bugarska je pokazala da je lojalan partner i u dobra i u loša vremena nalazimo se e, na mjestu koje je izravno uključeno u krizno područje e, u zapadnoj Europi. Poštujemo pravila Dublina i Schengena, pokazali smo solidarnost i sa izbjeglicama i pružili humanitarni status onima koji ispunjavaju kriterije. Bugarska izvršava sve svoje zadaće i odgovornosti kao država članica i E, mora se pristupiti šengenskom području što je to prije moguće, a u cilju e, zajedničke europske sigurnosne politike. Bugarska podupire uspostavu sheme e, solidarnosti koja će e, dopustiti pravedno premještanje i preseljenje izbjeglica po svim državama članicama. Kao predsjedatelj procesa suradnje u jugoistočnoj Europi Bugarska je e, pripremila zajedničku izjavu o migracijama i kao prioritet u regiji odredila je sigu, pitanje sigurnosti i migracija. Htio bih da Balkan postane prva linija stabilnosti i prosperiteta, prva linija snošljivosti i mirnog suživota različitih religija i etičkih e, manjina. Kao bugarski predsjednik mogu reći želimo da granice padnu, a ne da se preseljavaju. Naša e, vanjska politika je uravnotežena, želimo biti prijatelji svima jer svatko može i treba pridonijeti miru i stabilnosti. Bliska suradnja po pitanju migracija i borbe protiv radikalizacije je samo primjer koji pokazuje da Europska unija i Balkan mogu djelovati zajedno. Proces integracija Europske unije je povijesna prilika da zemlje Zapadnog Balkana ostave iza sebe teško nasljeđe sukoba. Jačanje dobrosusjedskih odnosa i to je nešto što je ključno za politiku proširenja i glavni indikator jesu li države koje se žele pridružiti Europskoj uniji uistinu prihvatile ključne vrijednosti Europske unije. Bugarska ima važnu ulogu za jačanje stručnosti Europske unije e, i dakle znanja o tom području. Snažno podupiremo regionalnu suradnju i radimo na pomirenju, povezivanju i integraciji. Sastanak na vrhu procesa suradnje u jugoistočnoj Europi održan u Sofiji prošloga tjedna pokazao se veoma uspješnim. Poštovani prijatelji, moramo e, raditi zajedno i osmisliti zajedničku strategiju, a ne da gradimo E, utvrde u kojima ćemo braniti svoje kratkovidne nacionalne interese. Moramo uključiti vođe iz svih e, političkih, gospodarskih sektora, sektora civilnog društva, ne samo kako bi govorili i raspravljali, već kako bi provodili, dali svoj doprinos i rješavali probleme pojavljuju se nove gospodarske, demografske i političke naglašava potrebu da se pojačaju veze s partnerima koji dijele naše vrijednosti budućnost Europe zahtijeva osmišljavanje novog gospodarskog modela, modela koji može odgovoriti na nove izazove i iskoristiti širok raspon mogućnosti koje su pred nama. Nov gospodarski model Europe mora biti dinamičan i otvoren. Moramo prihvatiti nove pristupe i mehanizme i ne smijemo se bojati fenomena kao što su ekonomija suradnje i dijeljenja, e-trgovina i tako dalje. Europa mora postati vođom nove industrijske revolucije inovacija i digitalne tehnologije. Europa budućnosti je Europa poduzetnika, tehnologije i inovacija. Da, svi želimo Europu koja će biti dinamična, fleksibilna i prilagodljiva Europu koja objedinjava i vodi. Što moramo učiniti? potrebna nam je proaktivna prevencija. Moramo na vrijeme moći prepoznati i riješiti krize. Moramo e, biti u stanju odabrati jednu krizu, riješiti je i biti ponosni što smo to učinili na europski način, na naš način. Moramo donijeti odvažne političke odluke. Naša E, unija e, upravo to danas treba u ovo vrijeme koje je tako teško. Moramo e, se zalagati za načela, a ne za interese. Moramo ojačati i ponovno potvrditi načela vladavine prava, ljudskih prava i sloboda, teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nepovredivosti granica u Europi i u svijetu, a ne o njima ponovno pregovarati. Da, suočavamo se sa sve većim rizicima i nesigurnošću, e, krećemo se u svijetu koji je nestabilan i sve će to biti do, do trenutka dok se ne uspostavi nova ravnoteža u novom multipolarnom svijetu u ovo e, tranzicijsko razdoblje moramo graditi i ponovno graditi e, čvrstu čvrsti regionalni i svjetski poredak koji će se temeljiti na zajedničkim nastojanjima. Moramo inzistirati na tome da se naše međusobne razlike rješavaju na miran način, a ne kroz posredničke i propagandne ratove. Moramo biti čvrsti jer ako ne budemo potaknut ćemo neodgovorne vođe da destabiliziraju situaciju još više. Poštovani prijatelji, Europska unija je svakodnevni plebiscit o našoj želji da živimo zajedno. Povijest pokazuje da bez stalnih nastojanja sve što smo postigli možemo izgubiti. Stalne rasprave o migracijama, brexitu, populistima, euroskepticima e, samo pokazuju da je takav zaključak ispravan. Važno je da znamo u kojem smjeru idemo. Današnja Europa otvara više pitanja nego što nudi odgovora. Naši građani traže sigurnost u svijetu koji je sve nesigurniji i postavljaju pitanje kako možemo skladno živjeti sa susjedima. Ravnoteža između prava i odgovornosti u europskom društvu je neodvojiv e, dio tog odgovora. Moramo to pokazati vanjskom svijetu, ali i našim građanima. Pokazati da vjerujemo u naše mogućnosti i da smo ih spremni dodatno ojačati. Pitanja terorizma, migracija i smrznutih sukoba ne mogu se riješiti bez da se pozabavimo ključnim uzrocima tih problema, a to su geopolitičke frustracije i teški sukobi zbog kojih je nužno jačati naše strukture za upravljanje krizama no moramo biti i realistični. Mnogi od naših problema korijene imaju u Europi, a to je socijalna ekskluzija, marginalizacija, loše obrazovanje, neučinkoviti dijalog između pojedinih religija. To je mješavina problema koja stvara uvjete za radikalizaciju. Terorizam počinje tamo gdje obrazovanje staje. Mnogi teroristi i e, strani borci su europljani. Nemojmo zaboraviti našu moralnu obvezu da budemo zemlja slobode ljudskih prava za one e, koji su ugroženi e, dakle mi predstavljamo pravila i vrijednosti ali imamo i odgovornost integracija i obrazovanje je obveza za e, društva, domaćinska društva, ali i za migrante. Danas je očigledno više nego ikada da bez jasne politike i jasnih rješenja do kojih ćemo doći putem dijaloga, e, građani će se sve više bojati populista. Bez realističnog pristupa bilo bi teško e, nositi se sa spekulacijama o tome da netko želi izgraditi Europu iza leđa europljana. Populisti i nacionalisti nas prisiljavaju da odaberemo između vrijednosti koje smo naslijedili od naših otaca osnivača i onoga što nam nameće potreba da osiguramo sigurnost svojim građanima. Mi odabiremo jedno i drugo, odabiremo vrijednosti i sigurnost. Ne vidimo da tu postoji neka kontradikcija. Dakle, e, vidimo razliku između nacionalista i patriota. E, dakle, veliki europski predsjednik, predsjednik de Gaulle, jednom je rekao patrioti su oni koji vole svoju zemlju, a nacionalisti su oni koji mrze ono što je različito. Danas više nego ikada trebamo suvremeni patriotizam, a ne agresivni nacionalizam u Europi. dame i gospodo ujednačenost načela i uključivost e, uključivanje svih u proces integracije je ključ za budućnost Europske unije i za naš europski projekt jasno je da je su nacionalne sigurnosti različite i da imaju e, različite povijesno motivirane reakcije na događaje no E, naša povijest i kultura su različite i to pridonosi bogatstvu Europe. To međutim ne smije biti razlog za promjene prirode europskoga projekta. Dakle, e, ujednačenost europskoga angažmana je ima iznimnu važnost za europski identitet i sama sumnja da možemo prihvatiti Europ, da Europa bude izgrađena i da se temelji na različitim brzinama šalje poruku da sumnjamo u europski projekt. Europske nacije ne smiju nastupati jedna protiv druge, neovisno o svojim interesima. Uvijek možemo imati samo jedan odgovor, a to je solidarnost s onim zemljama pred kojima stoji duži put. Osobito u ovako izazovna vremena ta solidarnost mora ići onkraj instrumenata kohezijske politike i mora biti dio svake europske politike. Neovisno o ishodu referenduma Ujedinjenoj kralje kraljevini. Rasprava o različitim brzinama u Europi će se nastaviti. Moramo izbjeći destruktivnost rasprava o Europi a la carte. Ne možemo birati solidarnost i pretvoriti Europsku uniju u zbroj transakcijskih odnosa jer svaka zemlja ima različite probleme s kojima se mora nositi i u prošlosti su te igre nulte sume imale strašne ishode, doista strašne. Moramo bolje poslušati svoje partnere. Bugarska je primjer E, zemlje srednje veličine koja se od periferne zemlje pretvorila u zemlju na prvoj liniji prema Ukrajini, Rusiji, prema migracijama. Naše granice su europske granice, naši susjedi su europski susjedi. Moramo donijeti teške odluke, ali nikad nismo ni pomislili da bismo žrtvovali europsku solidarnost, jer mi smo naučili da ne možete promijeniti geografiju, ali E, možete rizike geografije pretvoriti u prilike. Poštovani zastupnici u Europskom parlamentu, europska demokracija nije savršena. Često se kritizira i zato postoje razlosi. Nismo savršeni, ali smo bolji od mnogih drugih. Ne možemo uvjeriti u to euroskeptike, ali trebamo mobilizirati proeuropljane. Želim jasno reći, sva predviđanja pada i raspada Europske unije su kriva, su pogrešna. Mnogo je bilo kriza u našoj povijesti i lijek je jasan. Još više solidarnosti, ljudskosti, empatije, više vladavine prava, više sinergije, više obrazovanja, više integracije integracije. Prvi demokratski izabran bugarski predsjednik Zelju Zelev je govorio demokraciju možete izlječiti pomoću još više demokracije. Uvjeren sam da ćemo se s izazovima moći nositi, a da pritome ne ugrozimo naše temeljne vrijednosti. Učinili smo to u prošlosti više nego jednom. Bilo bi pogrešno kad bi neki našu snošljivost protumačili kao slabost. Upravo suprotno, to je jasan znak naše snage i odlučnosti da ćemo braniti svoj način života. Povijest Europske unije naučila nas je mnogo puta eh, da E, integracija funkcionira i u teška vremena. Jedino oružje koje imamo za postizanje mira, sigurnosti i ljudskog razvoja je integracija. Niti jedna zemlja ne može se s izazovima nositi sama. Izazovi koji pred nama stoje ozbiljni su i ne možemo čekati, kasniti, niti prenijeti probleme sljedećoj vladi ili sljedećem naraštaju. Moramo djelovati, moramo donijeti odluke. Danas biti nezainteresiran ili neodlučan nije mogućnost. Moramo se suočiti s problemima. Mnogo je kriza, jedan od njih je da današnja Rusija ne podupire načela međunarodnog poretka. Kremljen nam se suprotstavlja i nastoji destabilizirati Europsku uniju time što u, samo, u samu srž našeg projekta unosi nepovjerenje. Nastoji uništiti temelje Europske unije, a to su jedinstvo, solidarnost i vladavina prava. Moskva je pokrenula golemu propagandnu operaciju u Europi koja širi poruke nepovjerenja, a ne vrijednosti. Njihov je cilj da naruše povjerenje ljudi u Europsku uniju i to je najveća opasnost. Moglo bi doći do narušavanja povjerenja u e, Europljana u integraciju i našu zajedničku budućnost. Mogla bi se otvoriti vrata duhovima prošlosti, nacionalizmu, populizmu, velikim silama i sferama im, e, utjecaja interesima e, i suprotstavljenim načelima i vrijednostima. I čini se kao da su uspješni u tome što čine, čini se kao da mi ne ostvarujemo neki osobiti napreda, kao da smo zapeli, e, kao da smo zaustavili proširenje, Schengen i druge projekte. Moramo otvoriti vrata, pustiti da uđe svjež zrak i novi e, obzori moramo pokrenuti motore integracije i pokrenuti nove integracijske projekte moramo ponovno naglasiti i ojačati temelje našeg poretka i naših vrijednosti moramo integrirati a ne izolirati moramo gledati unaprijed a ne unatrag europa ima smislenu globalnu ulogu mora se mobilizirati i pokrenuti nove integracijske projekte i moramo razlikovati tehniku i sadržaj budućnost Europe ne ovisi toliko o tehnici o eurofondovima direktivama kriznom upravljanju i slično budućnost Europe ovisi o sadržaju o tome tko smo zapravo, a to je vladavina prava. Budućnost Europe ovisi o tome da ne zaboravimo velike ideje i da se bavimo samo tehnikom ne smijemo izgubiti iz vida širu sliku pitanje je što je naša vizija Europe koje su to vrijednosti koje smo preuzeli od prethodnog naraštaja i koja je bila vizija e, otaca osnivača Europske e, unije. Prije 70 godina, neposredno nakon razaranja drugoga svjetskog rata, kada su se u Europi svi međusobno mrzili, oni su znali da je mir moguć samo kada narodi surađuju međusobno na onoj razini koja omogućava e, budućnost i počeli su integrirati tržište čelika, tržište ugljena i druga tržišta. Ideja je bila ne da se nacionalne države oslabe, već da u e, Uniji budu e, snažnije. Bugarska je uvijek bila slaba kada je bila sama, a danas je snažna i ponosno je članica Europske unije i NATO-a. Veliko je pitanje gdje želimo biti 2030. ili 2050. Dakako, do tada ćemo riješiti pitanje migracija, banaka, duga i drugih kriza ali je li to sve? Želimo li samo rješavati jednu krizu za drugom? To je samo tehnika, to nije san niti vizija. Želim da svi nastavimo sanjati i da stvaramo povijest kao što su ti činili naši oci osnivači. Želimo da, želim da svi pokrenemo e, motore integracije, novi proces proširenja, e, učinkovitiju i koordiniraniju zajedničku vanjsku europsku politiku, zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Trebamo nastaviti pisati i izrađivati novu zajedničku povijest snažne Europske unije. Ako zaboravimo što je naš glavni cilj ili ako ga više ne budemo imali, netko drugi će se usredotočiti na nas. Ako prestanemo stvarati povijest, netko drugi će je stvoriti. Neki žele dovesti u pitanje i destabilizirati naše temelje, stoga trebamo ugraditi novu dozu povjerenja u Europsku uniju i to sada i svi zajedno. Hvala vam. Hvala vam gospodine e, predsjedniče na vašem ohrabrujućem govoru. Hvala vam kolegice i kolege na srdačnom pljeskanju. E, e, možemo reći da je predsjednik održao vrlo hrabar govor i po reakcijama u domu vidimo da većina kolega i kolegica koji dijele vaše mišljenje, ali ima i nekih koji imaju drugačije mišljenje. Naravno ja pripadam prvoj skupini i zahvaljujem na ovom vrlo hrabrom govoru.